i pogledali taj dokument, to je debela knjiga, ovako debel, debela knjiga puna tehničkih detalja. Deset je godina trebalo da se to napiše. Mislim da neće biti lako sklopiti e, novi sporazum sa jednakom složenošću u sadašnjoj situaciji. Stoga moram inzistirati na tome da za nas europljane i za vijeće e, e, za vanjske poslove taj sporazum važi i da moramo učiniti sve kako bismo ga i dalje održali na životu. Kako bismo, e, naravno, sve strane moraju ispuniti svoje obveze. Amerikanci su se unilateralno povukli iz ovog sporazuma, a Iranci su 14 e, e, e, mjeseci ispunjavali sve svoje obveze. One su rekli da se više ne osjećaju obveznima ograničenjima ovog sporazuma ali jedna stvar je kad ne osjećate tu obvazu, a druga je stvar kad pređete na drugu stranu. E, Međunarodna atomska agencija nam može reći koliko i što se tamo dogodilo. Moramo se osloniti na izvještaje te agencije koje su E, do sada bili pozitivni u smislu što se tamo događa. E, dakle, moramo poštivati nuklearni sporazum, održati ga na životu. Naravno, možemo govoriti i o padu rušenju ukrajinskog aviona i o drugim temama o kojima ste govorili u vašim intervencijama, ali to bi bilo predugo. E, hoću vam samo zahvaliti na doprinosima. Nadam se e, da ćemo i dalje raspravljati u ovakvoj atmosferi o ovoj e, zabrinjavajućoj temi. Ovime zaključujemo raspravu prije no što idemo na sljedeću točku, gospodin Lenz Forman će postati članom ECR eh, e kluba u, u krajem ovog mjeseca. A sada imamo izvještaj gospođe Vizere Lima Godišnji izvještaj 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i Europskoj uniji e, na tom području. E, možete se javiti za slobodno javljanje za riječ e, elektroničkim karticama. E, gospođa Vizeler Lima ima riječ na pet minuta. Europski parlament ima odgovornost da govori čvrstim i jedinstvenim glasom kad se radi o ljudskim pravima. E, tijekom pregovora smo nastojali e, doći do konsenzusa i doći do izvještaja koji će izraziti sva naša uvjerenja i koje e, će podržati velika većina naših članova. Govorimo o jednom kontekstu e, univerzalnosti, poštivanja e, ljudskih prava, ljudskog dostojanstva. E, to uvijek mora ići dalje od naših granica. To je vrijednost koja nam omogućuje da budemo vjerodostojni a to moramo biti u, ako želimo imati dobre međunarodne odnose. Sada je više od ikada od velike važnosti da štitimo ljudska prava. E, izvještaj e, izražava zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava E, naročito nas zabrinjava rast autoritarizma kao političkog projekta. E, izvještaj e, je kaže da u nekim zemljama proces mira napredovao da su ustavne promjene napredovale u mnogim zemljama i i to nas e, ohrabruje. E, moramo i dalje poticati takove e, razvoje. Jedna stvar je naročito crna za čanstvo. Sukobi i napadi na manjine, civilne ratove i masovne migracije. To pokazuje bezakonje E, protiv toga se moramo boriti. E, ta mjesta su e, sada mjesta okrutnosti u kojima je život nemoguć. Svaki od nas, mi svi, imamo ljudsku obvezu da se protiv toga borimo i kao članovi ovog parlamenta imamo političku obvezu da djelujemo tak, e, protiv e, takovih događanja. E, moramo se boriti za prava autohtonih naroda. Izvještaj također podcrtava rodnu jednakost, prava žena i djece koji su najranjeviji dijelovi naših društava također e, naglašavamo e, važnost slobode, slobode izražavanja u e, demokratskim društvima. Moramo također braniti prava studenata i novinara. Moramo se boriti protiv izricanja smrtne kazne mi se moramo uzajemno podupirati, e, nastojati rješavati krize mirnim putem. I na kraju i najvažnije, e, e, sloboda mišljenja, savjesti i uvjerenja trebaju biti zajamčeni diljem svijeta. I na kraju htjela bih zahvaliti vrlo srdačno E, svim izvjestiteljima u sjeni za atmosferu i to vrlo dobru atmosferu u kojoj smo radili. Hvala vam. Hvala. A sada ću dati riječ potpredsjedniku, visokom predstavniku gospodinu Borelu. Imate riječ. Madam President, Poštovana predsjedateljice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, još jednom želim zahvaliti Europskom parlamentu na stalnom praćenju situacije ljudskih prava i demokracija u cijelom svijetu. Danas moram pohvaliti ovo sveuhvatno izvješće zato što daje jako korisne preporuke. Zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Weisler Lima na njenom radu. Moram započeti i reći da ljudska prava i demokracija jesu i moraju ostati u središtu našeg rada, to je dio našeg cilja. Na prvom sastanku vijeća u prosincu raspravljali smo sa svim ministrima vanjskih poslova o našim zajedničkim naporima da zaštitimo i promoviramo ljudska prava i demokraciju, uzimajući u obzir zabrinjavajuće trendove, na primjer smanjeni prostor za e, civilno društvo i napade na borce za ljudska prava. Ministri su se složili oko političke prikladnosti da imamo režim za ljudska prava je rad na tome nastavlja se u vijeću. Nadamo se da ćemo napredovati što prije. Ovaj režim sankcija u slučaju kršenja ljudskih prava je jedan od ciljeva koji smo imali zajednički e, i želimo ga postići što prije. Od kad sam stupio na dužnost Eh, angažirao sam se sa raznim borcima za ljudska prava u svijetu i sa forumom za ljudska prava. Koncentrirao sam se na to kako stvoriti pravičnu okolinu za budućnost. Mnogi, od, mnogo od pitanja o kojima vi govorite u vašom godišnjem izvješću o ljudskim pravima demokraciji je nešto što je već, a to je već usvojeno. Mnoga su pitanja već eh, obuhvaćeno u e, prethodno. E, imamo i specifične primjere po državama. Znamo koje su veze između dva izvješća koje obuhvaćaju ljudska prava i obuhvaćena je godina 2018. godina i nadam se da će doći do skorog usvajanja prije proljeća. Ljudska prava su jako važna za vanjsku politiku. Zato pozdravljam doprinos e, radu na novom akcijskom planu za ljudska prava i demokraciju. To će biti plan koji će odrediti prioritete i ambicije Europske unije idućih pet godina. Time će se reflektirati tranzicija prema digitalnom svijetu i e, promjena u geopolitičkoj dinamici. Ljudska prava i demokracija moraju i dalje biti u središtu naših odnosa s trećim zemljama. Europski instrument za demokraciju i ljudska prava je najveći financijski instrument u svijetu, ponavljam najveći u svijetu, koji je posvećen ljudskim pravima i demokraciji. A plaćanje u visini od 135 milijuna eura isplaćena su 2018. godina za te svrhe. Evo nekoliko primjera. 2018. imali smo globalni poziv na podnošenje e, e, prijedloga. 70 milijuna je potrošeno za projekte vezano u zajednicu LGBTI Rusija, Malavi, Zimbabwe, Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragva, Kolumbija i Peru bile su zemlje obuhvaćene ovim projektom e, gdje smo potaknuli stvaranje kapaciteta specijalizirane nevladine organizacije koje pružaju pravnu pomoć žrtvama e, kršenja ljudskih prava u području i e, zajednice. U vašem izvješću također piše da e, ekonomske i trgovinske politike moraju biti vezane uz politički dijalog a kršenja ljudskih prava moraju se uvijek potpuno uzeti u obzir u bilo kojem djelovanju koje Europska unija poduzima. Vi vrlo dobro znate da imamo i smjernice za ljudska prava redovni dijalog e, i diplomacija su tu e, obuhvaćeni. Imamo i predsjednika za ljudska prava i bavi se civilnom, civilnim društvom globalno i njegovo djelovanje u sklopu politike Europske unije za ljudska prava. Europska unija dala je doprinos napretku u pogledu prava djece i zajedno sa državama Latinske Amerike i Kariba donijeli smo rezoluciju o pravima djeteta. E, prezentirani su u e, sastanku u Ožujku Vijeća za ljudska prava e, i povezana su uz konvenciju un o pravima djeteta i cilj je ostvarivanje E, prava djeca, uključujući pravo na obrazovanje. Vaše izvješće priziva pozornost e, na zadovanje u poštivanju prava žena u cijelom svijetu. Europska unija i dalje se angažira za ostvarivanje ljudskih prava za sve spolove. E, žene se trebaju emancipirati i to nastojanje se vidi u našoj inicijativi o e, okončanju nasilja protiv e, žena i djevojčica koja je potpisana u New Yorku. 500 milijuna eura u razdoblju 2018. do 2024. uloženo je tu svrhu. Imamo dva stupa koja su provedena. Latinoamerički stup vezano uz ubojstvo žena, odnosno feminicid i drugi stup e, prevencija e, nasilja na temelju spola. To treba ostati naš prioritet, posebice imajući na umu 25. godišnjicu svjetske konferencije o ženama i pekinške deklaracije. U vašem izvješću pozdravljaju se zaključci Vijeća o demokraciji od listopada prošle godine i ukazuje na važnost transparentnosti, inkluzivnosti i vjerodostojnosti kod izbora. I zato želim zahvaliti državama članicama, ali i zastupnicima u ovom domu koji su se pridružili našim misijama observacije izbora jer to je dobar primjer kako naše institucije surađuju efikasno zajedno. Ne želim sada navesti e, čitav popis tih misija Želim samo istaknuti neke. Salvador, Kosovo, Malavi, Mozambik, eh, Senegal, Šri Lanka, Tunis. Žao mi je što nismo bili u Boliviji kod posljednjih izbora. Mi ćemo svakako pratiti situaciju tamo i nastavit ćemo braniti temelj ljudskih prava, a to je efikasna demokracija. Gospođo predsjedavajuća, dozvolite mi da kažem kako ova razmjena mišljenja bila jako korisna i na samom kraju želim reći da sam siguran kako gospođo izvjestiteljice e, u vašem izvješću primijetio sam isti cilj kao što ima i moja služba i to je velika odgovornost, zato se nadam da ćemo kvalitetno surađivati na ovom pitanju. Hvala na određenom poslu i siguran sam da sada imam više informacija o tome što vi tražite od esvd a kako bismo u cijelom svijetu zaštitili ljudska prava. Jer vi, zastupnici u Europskom parlamentu i mi osobe koje rade na misijama u cijelom svijetu, svi mi pokušavamo se boriti kako bismo dostigli isti cilj. Hvala. A sada otvaram raspravu u ime kluba zastupnika EPP-a na jednu minutu. Riječ ima gospodin Tomac. Hvala vam lijepo, potpredsjedniče Borel. Želim čestitati izvjestiteljici na odlično odrađenom poslu. Ovo je veoma dobro izvješće koje pokazuje kako Europska unija ulaže mnogo napora u obranu ljudskih prava diljem svijeta. Usredotočio bih se samo na jedno pravo koje e, nas ujedinjuje i čini nas utjecajima diljem svijeta, a to je sloboda izričaja. E, potpredsjedniče Borel, mislim da bi bilo potrebno učiniti više i tražiti veću slobodu e, govora u susjednim zemljama. U susjednim zemljama poput Turske zatvaraju se stotine medijskih ispostava, tisuće novinara dobile su otkaz, neki od njih su nepravedno i uhićeni. Iznimno je teško štititi ovo pravo, ali sloboda govora je temeljno pravo u demokraciji. Hvala vam, a sada u socijalista i demokrata minutu gospodin Kocolino, izvolite. Hvala. To nije ritual niti birokratsko dijelo, to o čemu danas govorimo u Europskom parlamentu. Već je rečeno da smo djelovali prekasno, godinu i pol prekasno. Zajednički posao dozvolio nam je kao prvo da poklonimo pažnju mnogim temama i kolegi kolegice iz SID-a govorit će o novinama u ovom izvješću. Ja želim istaknuti jednu temu, to što smo stavili naglasak na e, to kako učiniti e, europsku politiku za zaštitu ljudskih prava u svijetu efikasnijom. To je krucijalna tema e, odlučujuća tema i pokušali smo to učiniti sve važnim. Pred eh, zaštitom ljudskih prava moramo se pitati i kako eh, provesti nove instrumente kako bi se izbjegla nekažnjenost eh, kaznenih djela. To će biti naša zadaća u sljedećim izvješćima baviti se više tim pitanjem. To treba biti ključno pitanje našeg identiteta bezuvjetno i kako bismo u svijeti bili pobljenici u pogledu zaštite ljudskih prava. G20 u Rijadu bit će prilika gdje ćemo ovu temu ljudskih prava staviti u kontekst jedne velike zemlje, to je Saudijska Arabija. Hvala vam lijepa. A sada u ime kluba Renew Europe dvije minute gospodin Gerens. Hvala predsjednice. Godišnja rasprava o ljudskim pravama ima jedan rizik da zapadnemo u rutinu kad govorimo o ljudskim pravima. Da stalno dajemo izje, iste izjave, e, ponavljamo formule koje si međusobno slične. Danas je to drugačije. Ova e, zabrinutost je porasla Imamo promišljen i strukturiran e, izvještaj, e, e, izvještaj koji je vrlo precizan. To je referenca koju ćemo, na koju ćemo se osvrtati tijekom sljedećih mjeseci i godina. Izvjestiteljica govori o tendencijama koje utječu na e, zaštitu ljudskih prava. Ona e, naravno žali e, povlačenje i nazadovanje multilateralizma. Multilarizam je metoda koja se pokazala djelotvornom, naročito na zaštiti ljudskih prava. Mm, oni koji se povlače od toga pokazuju da zapadaju u veliku grešku. E, međutim, e, to povlačenje vidimo i kod nekih članova Evropske unije. Na kraju bih e, zatražio od komisije da E, nam kaže što će učiniti nakon ovog izvještaja. E, govorili smo e, prošle godine, godine o zabrani prisilnih brakova. Mi smo većinom glasova izglasali izjavu da zabranimo brakove maloljetnika i prisilne brakove i da u tom smislu poduzmemo efikasne mjere. E, međutim, e, na tom području još nije rečena zadnja riječ. A sada sljedeći, gospođa Neumann, govori za zelene. Situacija s ljudskim pravima pogoršava se diljem svijeta i zato je važno da svi oni koji krše ljudska prava e, budu za to i osuđeni. No mi kao Europska unija moramo iskoristiti svoju snagu, e, svu svoju ekonomsku snagu, snagu svih naših država članica u cilju borbe za demokraciju i ljudska prava. Kako to da možemo zaštititi poslovne subjekte, ali ne ljude? Kako to da e, europske tvrtke i dalje zarađuju iznimno mnogo mnogo šaljući oružje onima koji potiču ratove i kako to da europske tvrtke i dalje uništavaju živote tolikih autohtonih e, zajednica samo kako bi e, izvadile ugljen. Gospodine Borel, ovo je snažno izvješće koje je poduprla velika većina u ovome parlamentu. Nadamo se da ćete se voditi za njime u sljedećih eh, pet godina. Zahvaljujem kolegici eh, Izabel Vizler-Limi na eh, odrađenom poslu. Hvala vam lijepo. Kolegica Baldasare ima riječ. Poštovana predsjedateljice, kolege i kolegice, danas vas ovdje molim da ne budete suučesnici u biznisu od 6 milijardi dolara. To su um, žene koje rađaju djecu drugima, to su surogat majke, e, to je vrsta kolonizacije, odnosno nova vrsta ropstva. Mi želimo biti e, jedinstveni protiv ovakve prakse e, gdje je žena roba. E, nedužna djeca E, oduzimaju se majkama i to je protiv sedmog članka e, Konvencije o pravima djeteta. Već smo 2011. godine u ovom domu govorili o tome. 2015. ponovno smo imali rezoluciju protiv iskorištavanja žena i djeca. E, to ne smije ostati mrtvo slovo na papiru. Europska unija treba biti prvi, prvo mjesto gdje će se braniti prava žene. Surogat majke E, nisu inkubatori e, žene i muškarci u ovom parlamentu trebaju e, pomoći protiv ovakve prakse. A hvala sada gospodin Čarnecki. Imate minutu u ime ECR-a. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, visoki povjereniče. Tijekom dvije trećine vašeg izlaganja na ekranu je bilo prikazano da ste govorili o sukobu eh, Irana i Iraka i ja sam dobivao poruke na svoj telefon u svezi s time. Naime, drago mi je da mi ovdje u Europskom parlamentu smo institucija koja pokazuje demokratske standarde drugima diljem svijeta. To je svakako dobro. Pratio sam izbore u 20 različitih zemalja pa znam da naše promatračke misije koje prate izbore imaju smisla, ali iskreno govoreći situacija je takva da mi sami također moramo poštivati određene demokratske standarde. Upravo sam dobio informaciju da je da se prikazivalo nešto pogrešno na ekranu to naravno nije bio dio mog govora pa nadam se da ćete mi dobiti da ćete mi dati dodatnog vremena nisam mogao shvatiti i da je jučer odbijena rasprava e, govornik je prekinut gospodin Urban Krespo imate minutu izvolite u ime e, kluba GUE-a Hvala vam lijepo predsjedateljice. 2018. godinu obilježio je porast netolerancije, diskriminacije i mržnje kao i političkog nasilja protiv onih koji brane ljudska prava i okoliš. Čitav niz ljudi je ubijen i danas tražimo pravdu za to. To je također bila godina u kojoj je narasla, narastao desničarski e, pokret. To je također godina, moramo se prisjetiti, u kojoj je došlo do kršenja ljudskih prava u Europi recimo e, u izbeglički kamp de Moira. Također imamo kampove slične Guantanamo ovdje u Europi. Dakle, moramo prestati govoriti o tome što druge zemlje rade kad je riječ o ljudskim pravima, kada mi u, na svom teritoriju sa našim multinacionalnim kompanijama kršimo ljudska prava. Moramo s time prestati. Moramo prestati kršiti ljudska prava u Europi i moramo zaustaviti multinacionalne kompanije koje rade u Europi. Hvala vam lijepo. E, gospodin Castaldo, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Poštovani kolege, sutra ćemo izglasati godišnje izvješće 2018. o ljudskim pravima demokracije. U ovom prvom izvješću našeg e, saziva važno je još jednom i asertivnije podcrtati važnost temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija multilateralizam, ljudska prava, e, obrana manjina i zaštita manjina. Samo ako znamo tko smo, moći ćemo biti koherentni u odnosu na ove principe. E, želim zahvaliti Izabel Vizler Lima, izvjestiteljici na odličnom određenom poslu jer je uspjela spojiti različite vizije unutar raznih uključenih odbora. U ovom strateškom izvješću vidi se zabrinutost za smanjenje ljudskih prava i vladavine prava. 2018. godine imali smo autoritativne e, tendencije, međunarodni i multilateralni forumi bili su mjesto gdje su se pokušavali riješiti sporovi. E, to je loš primjer za međunarodnu zajednicu. Mislim da bismo u ovom sazivu se trebali koncentrirati na ljudska prava koja treba biti u središtu djelovanja Europske unije i tražiti od svih saveznika da potpuno poštuju zajednička pravila. Hvala. Hvala vam lijepo. E, kolega Vandalen, imate minutu, izvolite. Vidim da e, gospodin Borel ima posla sa svojim telefonom, no želim da stavi slušalice kako bi me mogao čuti, pa ću pričekati. Nažalost, e, Potrebno je naglasiti važnost slobode vjeroispovijesti i slobode uvjerenja u ovom izvješću. Sloboda vjeroispovijesti je najvažnija stvar za milijarde ljudi diljem svijeta. Ljudi žele štovati Boga na način na koji to odaberu, ali na, u mnogim dijelovima svijeta ljudima e, su ugroženi životi zbog njihove vjeroispovijesti. Kako e, od strane strane državnih e, tijela, tako i od strane nedržavnih aktera u u Somaliji i nekim drugim zemljama upravo je tako. S druge strane, visoki predstavnik e, osuđuje redovite napade na ljude na temelju njihove vjeroispovijesti, ali Europska unija i dalje ima trgovinske odnose sa zemljama u kojima se počinjavaju takva kaznena djela trebalo bi e, djelovati u skladu s onime što se govori. Kolegica Santos, imate minutu, izvolite. E, nije to samo e, poštanje nekakvih rituala. To je rad na dijalogu jer se radi o životima milijuna ljudi Eh, eh, zahvaljujem gospođeni Vizlen i izvjestiteljima u Sjeni. Moram pocrtati sljedeće stvari izvještaja. Eh, važnost civilnog društva u vremenima kada su socijalna prava sve manja. Ovo su teška vremena Treba jačati borbu protiv nekažnjivosti. E, moramo štititi e, autohtone narode koji su sve više ugroženi. E, više od 70 milijuna ljudi je moralo pobjeći iz svojih zemalja. Ima mnogo više stvari koje nas ujedinjuju nego dijele. E, to nas podsjeća na važnost rada u Europskom parlamentu. Gospođa von Vize ima jednu minutu. Zahvaljujem predsjedateljice. Poštovani kolege, znate li gdje su napravljene vaše božićne čestitke? U prosincu je djevojčica u, pronašla poruku na čestitci jedne humanitarne organizacije, poruku koja moli za pomoć. Naime, to e, nije bila poruka pošiljatelja, to je bila poruka djevojke zatočene u neljudskim uvjetima u kinotskom zatvoru koja je bila prisiljena izrađivati te čestitke. Proizvođači i i e, prodavatelji uključujući i mnoge dobro poznate brendove u Europi zapravo ne znaju odakle kreće njihov lanac nabave i ne žele to znači znati moramo e, djelovati na način da to bude obvezno. Tvrtke se moraju pobrinuti da niska cijena njihovih proizvoda ne ide na uštrb okoliša ili ljudskih prava. Hvala. Hvala i vama. A sada kolegica Hautala, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Želim naglasiti e, snažan poziv ovoga doma da se zakonski uredi pitanje dužne pažnje due diligence e, europskih poslovnih subjekata. Sve više i više pod odgovornih poduzeća traže isto to, osobito na razini Europske unije jer žele jednake uvjete za sve i ne žele da ih neodgovorne tvrtke izguraju s tržišta. Moramo se pobrinuti da potičemo odgovornost, a ne neodgovornost. Iznimno je važno da postoji pri odgovarajući pristup pravnim lijekovima za žrtve nepravednih praksi i želim vas samo podsjetiti da je to dio trećega stupa e, prava u okviru UE terena. 2020. mora biti godina djelovanja, a kad djeluje Europska unija, učinak se osjeti daleko izvan granica Europske unije. Hvala vam lijepo. Kolega Rujsen, imate minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ovo izvješće pokazuje da u brojnim zemljama se i dalje gazi po ljudskim pravima. Promicanje ljudskih prava stoga mora ostati jedan od važnih elemenata vanjske politike Europske unije, a osobito zaštita prava djeteta, osoba s invaliditetom, potrebno se boriti protiv progona i korištenja nasilja na svakoj osnovi, bilo da je riječ o spolnoj orijentaciji, vjeroispovijesti ili bilo čemu drugome. Diljem svijeta kršćani su najugroženija, najprogonjena skupina, pa me e, zanima koja je uloga posebnog izaslanika za slobodu e, vjeroispovijesti i religije. E, dakle, kakav je status tog posebnog izoslanika u ovome trenutku? Hvala vam lijepo. A sada gospodin Komi Olivier, imate minutu, izvolite. Dragi kolege i kolegice, E, svi se slažemo da snaga Europske unije na međunarodnoj razini e, mora biti e, zasnovana na ljudskim pravama. Ali ako, kako možemo to činiti ako neke naše članice ne poštuju ta prava na svom teritoriju? socijalna prava, ali i politička prava E, Španjolska ne e, poštuje ta prava. Ja danas e, živim u egzilu u Belgiji jer Španjolska ne poštuje politička prava katalonskih vođa. Rusija, Kina i druge zemlje su rekle mi ćemo slijediti španjolske standarde. Evropska unija gleda mirno kako jedna zemlja članica krši ljudska prava. Kako onda može tražiti od drugih e, da to čine? Hvala lijepa. Imamo pitanje, plavu karticu za vas. Možete li to prihvatiti? 30 sekundi. Ne, e, govornik nije prihvatio plavu karticu. Nastavljamo. E, kolegica Arena, izvolite, imate minutu. <laughs> Mislim da to nisam bila ja, a mm, nešto je drugo stajalo na... Oprostite, moja greška. Gospođa Kokolari, oprostite. Imate minutu. Oprostite, bila sam prekrižila vaše ime. Tak so mycket, fru talman. Zahvaljujem predsjedateljice sa zabrinutošću promatramo kako e, je demokracija sve više ugrožena diljem svijeta, postoji pritisak na slobodu medija, sve veće nasilje protiv žena. To je najčešće kršenje ljudskih prava diljem svijeta. Istodobno Kina i Rusija promiču svoja stajališta i Europa Europa e, treba Europsku uniju više e, nego ikada. Želim naglasiti tri stvari. Prije svega moramo imati sankcije za one ljude, dakle kažnjavanje onih ljudi koji krše ljudska prava. Zatim potrebno je tražiti demokraciju i poštivanje ljudskih prava u državama koje se žele pridružiti Europskoj uniji, ali tim zemljama moramo i dati nadu da je njihova budućnost u Europskoj uniji. I zatim Zatim moramo se pobrinuti da štitimo prava žena i djece diljem svijeta. Moramo promicati ideju zaštite temeljnih prava i demokracije. Tome služi Europska unija. Moramo zauzeti to stajalište i pokazati kako mislimo ozbiljno. Hvala vam lijepo. A sada, gospođa Arena, izvolite. Hvala. Opća deklaracija o ljudskim pravima. Međutim, e, u današnje vrijeme ta su prava ugrožena E, vijesti su alarmantne. Sukobi u svijetu e, lišavaju milijune ljudi njihovih prava. E, oni koji stavljaju biznis iznad ljudskih prava upravo to čine. A da ne kažemo koliko raste broj autoritarnih režima koji sve rade u ime nekih nacionalnih interesa, a time ali usto e, e, krše sva ljudska prava. E, stoga je naša odgovornost da budemo svjetski branitelji ljudskih prava u svim našim politikama, bilo one komercijalne, diplomatske, bilo da su to neki sporazumi, moramo uvijek isticati ljudska prava. Ljudska prava moraju ostati naš marker. E, gospodine Borel, možete računiti na nas da e, ćemo vas podržavati u ovoj plemenitoj zadaći. Hvala. E, gospođa Rodriguez Ramos ima jednu minutu. U demokraciji kao što je moja e, zemlja Španjolska, ljudska prava se poštuju. E, poštivanje zakona, poštivanje suda, e, sudova, poštivanje građana je važno. Kada se krši ustav, onda se krše i prava katalonaca. Mm. Ti ljudi koji su to počinili su pobjegli iz Španjolske e, i sada sjede u ovoj vječnici a to, je, to nije eh, imunitet, to je nekažnjivost. Protiv toga se moramo boriti u Europskoj uniji. Hvala lijepa. A sada gospođa Brikmo. U ovom izvještaju eh, se pokazuje eh, koliko se krše ljudska prava. Nadam se da će izvještaj biti usvojen velikom većinom sloboda medija i druge slobode su važne za naše demokracije. Ne mogu se ograničiti argumentima poput e, borbe protiv terorizma. To se čini arbitrarno. Moramo promicati ljudska prava diljem svijeta e, kroz našu vanjsku politiku. Ne smemo podupirati autoritarne režime E, vjerodostojnost ovog doma e, će biti ugrožena sljedećeg mjeseca jer moramo ratificirati komercijalni sporazum sa Vjetnamom. Vjetnam koji e, krši ljudska prava ima mnogo političkih zatvornika. EAS e, e bi trebao djelovati protiv toga. Moramo biti jedinstveni u tome, moramo imati koherentne e, politike. Hvala lijepa. A sada kolegica Fitzgerald ima jednu minutu. Hvala. Čestitam u prvom redu izvjestiteljici Izabel Lima na izvještaju. Kao što su kolege i kolegice rekle, on je sveobuhvatan. Pitanje je kako će se na to reagirati, kako će se to provoditi. E, ko će u tome sudjelovati? Vlade same moraju provoditi najbolje prakse kad se radi o ljudskim pravima. Mnoga ljudska prava su ugrožena e, kroz autoritarizam E, moramo spriječiti mačo leadership koji vidimo u svijetu. Moramo osigurati da se konvencija protiv nasilja nad ženama, Istanbulska konvencija ratificira i provodi. Moramo e, e, čuti da svi naši politički vođe govore u tom smislu. E, pogledajmo što se radi sa borcima za ljudska prava. Moramo ih zaštititi. Kolega Köster ima jednu minutu. U članku 2 Europskog e, e, ugovora vrijednosti Evropske unije su ljudska prava, vladavina prava i tako dalje. Ta ljudska prava E, ne važe samo za građane Europske unije, već za sve. Ali što to koristi izbjeglici koji e, je zatvoren u Bosni i Hercegovini i kojega odbijaju nezakonito e, granični stražari na bosansko-hrvatskoj granici i gaze po njima nogama u prava izbjeglica se svi više gaze u Europskoj e, uniji. To podriva temeljne vrijednosti Europske unije kao i njenu vjerodostojnost. Moramo se zalagati za ljudska prava i demokraciju. Moramo e, braniti pravo na azil, moramo braniti prava tražitelja azila u Europskoj uniji. Idemo dalje. E, gospodin Sančen Amor. Gospođo predsjednice, kao e, budući da gospodin Komin nije prihvatio e, plavi karton, podsjetio bih ga da ovaj dokument se tiše ljudskih prava diljem svijeta pa i, e, isto tako vrijedi i za e, Španjolsku. E, prava oporbe se ne uvažavaju u toj zemlji, po njima se gazi nogama. Svi u ovom domu mora, moraju poštivati ta prava. Pohvalio bih gospođu Visler Lima i druge kolege na, ovom, na izradi ovog izvještaja ne radi se e, e, samo o davanju nagrade Saharov. Moramo zaštititi ljude e, o kojima govorimo. Moramo utjecati i na ta područja gdje se krše ljudska prava. Naša obrana mora biti djelotvorna kako bi se naše politike prenosile i u režime koji to ne poštuju. Hvala lijepa. E, gospođa Folat Imari. Ona je bila ovdje pred minutu, ali više nije tu, pa idemo sada na slobodno javljanje za riječ. Ja, e, imat ćemo samo pet javljanja za riječ. Postovat ćemo s, klubove. E, kolega Posibil ima jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. E, visoki predstavniče, imam jedan komentar na ovu raspravu. Ljudska prava, e, o njima se često raspravlja u parlamentu. E, često govorimo o tome kako se krše ljudska prava u raznim dijelovima svijeta neka nam ovaj izvještaj e, bude smjernica u, našoj vanjskoj politici, vanjskoj politici Europske unije. Mi želimo sprečavati kršenje ljudskih prava. E, želimo biti oštri prema zemljama koje, koje krše ljudska prava. Ali mi moramo ispuniti naša obećanja, moramo poduzeti e, neke mjere. E, moramo poduprijeti one zemlje koje poštuju ljudska prava. Idemo dalje. E, ovaj izvještaj ponavlja i podupire rezoluciju Europskog eh, parlamenta koja je donesena u svibnju 2018. Eh, kad se radi o eh, migrantskoj djeci. Djeca izbjeglice E, su e, sada izdavani u Velikoj Britaniji. E, Velika Britanija im više ne pruža pomoć. Mm, Gospodin Alstop koji je sam židovski izbjeglica u Velikoj Britaniji. Želim reći da Ujedinja kraljevina čini veliku grešku ona šalje e, e, krive signale i poruke o onome što smo mi i što želimo biti kao nacija. Ne smijemo napustiti zaštitu ljudskih prava. Kao borac za prava djece e, podsjećam na Alana Kardija i drugu djecu koja su umrla jer smo i mi okrenuli leđa. Kolega Austrevićius ima jednu minutu. Hvala predsjednice. Usprkos mnogim naporima e, situacija ljudskih prava u svijetu se pogoršava. E, strahote koje se vrše nad ženama, djecom, e, vjerskim skupinama, to je sve teško shvatiti i pojmiti. Pitanje da li naša ocjena i reakcija kad se događaju kršenja ljudskih prava, da li je ona ispravna? Jesmo, jesmo li prepolagano reagirali na situaciju u Kambođi? E, I tako dalje. E, kršenja ljudskih prava e, se događaju i na našim granicama. U Belorusu ne vidimo napredak na tom području. E, nema slobode okupljanja slobodnih medija. Obor, oporba je pod pritiskom i ne uzima se u obzir. E, a zemlja će izgubiti suverenitet, e, doći će pod kontrolu Rusije. Kolega Rorof ima jednu minutu, izvolite. Hvala. E, ljudi kažu da su ljudska prava ugrožena. Da, u tome ima istine, ali nažalost mi nemamo više moralno pravo da govorimo o ljudskim pravima. E, borba u kojoj e, ignoriramo vladavinu prava, to ne doprinosi našoj vjerodostojnosti. Mi se ne protivimo sankcijama SAD-a protiv Irana, Sirije i Venezuele. Te sankcije najviše pogađaju najsiromašnije. Govorimo o trgovini i ljudskim pravima, da se one podupiro. U Saudijskoj Arabiji eh, eh, sjeku glave i to eh, redovno i Izrael krši ljudska prava palestinaca. To čini svakodnevno. Mi nismo dosljedni u našem ponašanju. Hvala lijepa. Sada dolazimo opet do komisije i gospodina Borela. Izvolite. Ljudska prava to je e, tema koja nema kraja. Postavljaju se tolika pitanja i e, odgovorit ću na, odgovorit ću na e, konkretno pitanje posebno izaslanika za slobodu vjeroispojstvi. Da, imamo Žana Figela koji je E, e, takav naš i zaslanik. To je e, ta odluka donesena 2016. On slijedi smjernice Evropske unije na zaštiti slobode vjero i ispovijesti. On posjećuje zemlje gdje je e, sloboda vjero ispovijesti e, ugrožena. Razgovara sa vlastima, civilnim organizacijama, vođama i zajednicama. E, sudjeluje u dijalogu s njima i promiče slobodu vjere. Evo to on radi. On služi kao posebni savjetnik povjereniku za razvoj i suradnju. Evo, to sam htio odgovoriti e, članu e, zastupniku ili zastupnici koja je postavio to pitanje. Evo, e, gledat ćemo i e, da pobrinuti se da se mandat tog posebnog izaslanika i e, ojača. Da vam kažem iskreno, nisam prije ni znao da ta dužnost postoji i da imamo takvog dužnosnika u Europskoj uniji. Sljedeći put ću vam moći dati više informacija o tome. E, ljudska prava su iznimno važna tema. E, recimo, zapadni potrošači su vrlo zadovoljni kad kupuju jeftinu robu, a e, ne poklanjaju veliku pažnju tome gdje je ta jeftina roba proizvodena tamo je radna snaga puno jeftinija, tamo se ne poštuju e, prava radnika i naravno da se ta roba može onda proizvesti jeftinije. Evropska unija je e, najangažiranija organizacija na svijetu kad se radi o ljudskim pravima. E, mi surađujemo sa raznim subjektima već imamo obvezne planove na raznim područjima. E, recimo kad se radi o trgovini dijamantima, e, iskorištavanju minerala e, i kad se radi o radu djece. Mogu vam dati primjere o tome što smo učinili E, recimo e, sporazume koje smo e, sklopili sa azijskim i pacifičkim zemljama. I imamo i projekte u Latinskoj Americi. Ali naravno treba učiniti više. Trebamo izgraditi potreban konsenzus i moramo imati mandat da budemo e, djelotvorni. E, očekujemo da će parlament dati u tome smislu inicijative i pomoći nam u, toj zadaći. Vi, vi imate kapacitete, iskoristite ih. E, kao što znate, ja sam predstavnik samo skupine ljudi koji se vrlo često međusobno ne slažu kad bismo eh, imali eh, inicijativu parlamenta onda, i, onda bismo mogli pripremiti jedan snažniji mandat za djelovanje na tom području. Mislim da je to vrlo važna tema, možda najvažnija tema u, diljem, u cijelome svijetu. Što ste još istakli u raspravi? Eh, mnogo toga ste istakli E, dužna pažnja, zakon o dužnoj pažnji. Da, tražimo, e, e, već smo tražili u prošlom sazivu za nove propise o dužnoj pažnji. Neke zemlje kao Francuska i Nizozemska su usvojile vlastite zakone na tom području, neke druge nisu ne slažemo se među državama članicama uvijek i teško je postići naš